Ladies and gentlemen, dear colleagues, I would now like to open the joint Dragi kolege, dopustite mi da sada otvorim zajednički sastanak odbora za vanjske poslove i odbora za razvoj i odbora za proračun. E, točka dnevnog reda broj 1, usvajanje dnevnog reda. Imate li komentara? Gospodine Kastaldo, izvolite. Znam da se vi uvijek javljate. A e, nakon toga priopćenja predsjednika kojih nema, zatim e, točka tri dnevnog reda, a to je usvajanje zapisnika, nema komentara i četvrta točka e, Europski fond za održivi razvoj i uspostavljanje fonda za jamstvo i jamstveni Dakle, dopuste mi da kažem da je to vrlo značajno e, u e, poboljšanju situacije u Africi i e, okruženju Europe i da se na taj način borimo protiv fenomena koje dovode do migracija. Prošlog tjedna predočen je izvješć E, nacrt izvješća. Imamo sada 300 e, i nešto amandmana, a glasat ćemo 24. travnja. Prije nego što riječ dam izvjestiteljima, obratit ću se su predsjetiteljima, e, gospodinu Artviju i gospodinu Pongi koji zamjenjuje predsjednicu odbora DEVE E, gospođu McEvan. E, kolega Artui ne želi ništa reći, međutim kolega Ponga da, izvolite. vous remercier de Hvala lijepa e, što ste nas ugostili. Ovo je već treći zajednički sastanak e, naših, e, naša tri odbora. Ne znam da li mi se čuje, da? Zahvaljujem izvjestiteljima i izvjestiteljima u sjene koji su uložili amandmane i pripremaju kompromisne amandmane. I za kraj zaista je vrlo važno da djelujemo konstruktivno i da budemo jedinstveni zato što nam je potreban parlament koji će eh, stajati zajedno i ujedinjeno u e, pregovorima s vijećem i uvjeren sam da ćemo e, tu uspjeti. Okay. Thank you. We then come to the Hvala. Prelazimo sada na tri e, su izvjestitelja, gospodin Guardia Zabal, gospodin Kukan i gospodin Frunzulika. Ne znam od ko će početi. Pa, počet ćemo od dama, gospođa Gvardija Zabal. Izvolite. Hvala lijepa. Želim se zahvaliti e, trima predsjednicima. Kao što ste to dobro rekli, naša tri odbora se danas sastaju i to će biti e, zadnji sastanak u ovom sastavu e, prije e, našeg glasanja krajem mjeseca. Zahvaljujem su izvjestiteljima. Složeno je bilo raditi na ovim pitanjima, trebali smo se već dogovoriti da se nađemo u vremenima koji su nam odgovarali s trima i isto tako da e, sve to napišemo na način koji odgovara svima trima. Ali eto, dogovorili smo se i e, Očekivali smo da će rad između tri odbora biti priličito složen, međutim za kraj uspjeli smo se nekako dogovoriti i e, raditi kreativno zajedno. Hvala svim izvjestiteljima u Sijeni. E, uloženo je 346 amandmana, e, surađivali smo i izrađivali kompromisne amandmane, a nadam se da ćemo u ponedjeljak 24. E, moći pokazati da je konstruktivni pristup bio dobar i da ćemo jednostavno pokazati kako je parlament ujedinjen. Hvala tajništima Sva tri odbora trebali su raditi iz tri izvjestitelja, e, tri e, odbora i raditi u skladu s novim poslovnikom parlamenta. E, dakle, to jest bio složen posao. Morali smo se složiti, amandmana je bilo jako mnogo, međutim, radili smo konstruktivno i e, svi smo imali isti cilj i e, mislim da je kompromis koji smo postigli dobar. E, trebamo još neke stvari malo ispolirati, ali u osnovi je situacija dobra. Imam kompromisne amandmane koje smo mi kao su izvjestitelji e, razradili. Mislim da predstavljaju dobar kompromis. Neću ponavljati ono što sam rekla ranije, ali s tim kompromisnim amandmanima pokušavamo dovršiti e, definiciju e, dodavanja, dakle komplementarnosti teksta, govorili smo o našim glavnim ciljevima, insistirali smo na E, borbi protiv klimatskih promjena, e, htjeli smo ojačati pitanja e, ravnopravnosti spolova i također smo inzistirali na poštivanju ljudskih prava. Dodali smo tu i tablicu pokazatelja, baš kao što smo bili ranije načinili za EFSU. I mislim da je to ključno kako bismo s vremenom dobili pokazatelje e, koji će nam e, omogućiti da izaberemo najbolje projekte. E, moram dodati da smo razradili i sadržaj godišnjeg izvješća koje će komisija morati izložiti parlamentu. Vidjeli smo kako taj fond funkcionira u svim svim detaljima i isto tako smo putem kompromisnih amandmana morali dovršiti članak 17. koji govori i o aspektima informacija. Još jednom se zahvaljujem izvjestiteljima u Sjeni i mojim su izvjestiteljima. Morat ćemo još do kraja e, završiti dakle sam popis za glasanje gotovo je gotov i e, kad se vratimo e, sa ove e, stanke oko uskrsa moćemo glasati u ponedjeljak 24. Za sada ne možemo i zajamčiti da ćemo uspjeti u se dogovoriti baš o svaki amandman, ali za većinu njih sam sigurna da hoćemo. Zahvaljujem na kolegici. Sada e, gospodin Kukan u ime odmora AFED. Hvala, danas imamo jako predsjedništvo. Želim se zahvaliti predsjedniku odbora za proračun koji nam se obratio u pozitivnom e, duhu i e, govorio je o tome da moramo biti konstruktivni i mislim da će to biti važno u našim e, pregovorima s komisijom i vijećem. Kolegica Gordija Zabal je govorila o mnogim e, važnim pitanjima i slažem se s većinom što je ona rekla. I ja bih se zahvalio na suradnji sa suizvjestiteljima i vodili smo vrlo poslovne rasprave. Na kraju smo došli do najboljeg prijedloga koji smo mogli postići. Postoje dva dijela na koja bih se osvrnuo u uvodnim primjedbama. Najprije ovo je četvrta mogućnost za naš odbor da se sastaju, odnosno za naša tri odbora koji se sastaju na ovu temu. E, slažem se također da se radi o vrlo zahtjevnoj temi, ne samo zbog načina na koji moramo time formalno je voditi, već i se tiče samog sadržaja. Za početak htio bih ukratko zahvaliti ono što sam već spomenuo e, tijekom prethodnih rasprava, a to je da Europski fond za održiv razvoj mora biti inovativan financijski instrument i mora pridonijeti razvoju ulaganja u privatnom sektoru u e, e, najsiromašnijim zemljama i siromašnim zemljama. Na taj način želimo pridonijeti razvoju. Međutim, taj instrument je instrument na koji se ne smije gledati isključivo kao na instrument za e, pomoć razvoju, već kao nešto što E, daje jamstva privatnim ulagačima i koje će e, dovesti kapital u države i sektore visokog rizika, tamo gdje inače ne bi ni bilo ulaganja. Mislim da na taj način mora postaći socioekonomski razvoj i e, pridonijeti ublažavanju e, glavnih e, razloga za migracije. I to u krajnjoj liniji je bio razlog zašto se taj fond osnovao. Što se amandmana tiče, zašto ima to 386 amandmana? Hvala kolegama koji su ih uložili. Do sada smo govorili, e, odnosno dogovorili oko 25 kompromisnih amandmana. Iako postoje pitanja gdje su nam mišljenja različita, uspjeli smo, rekao bih, doći do razumnih e, prijedloga. Mislim da kako bi taj instrument funkcionirao, da je važno e, vidjeti kako se on može koristiti učinkovito što zapravo po mom mišljenju znači da moramo imati jasne glavne ciljeve i ne smijemo ga prenatrpati s dodatnim ciljevima. Zato se ne slažem da se e, dodaju novi ciljevi i da se šire e, sam e, taj instrument i područje primjene. Mislim da taj instrument mora biti komplementaran drugim instrumentima razvoja, dakle to mora biti jasno, međutim da je njegova logika drugačija. I zato je vrlo važno da se na, e, učinkovito provede taj instrument, što bi značilo da imamo učinkovitu strukturu E, za upravljanje tim instrumentom i da se ne dodaju novi e, troškovi. Ne moramo dati nove prepreke za privatna ulaganja, niti smijemo biti jako e, radom međunarodnih financijskih institucija, već moramo promicati e, trgovinu, poslovanje otvaranje radnih mjesta i naročito moramo stvoriti dobro ozračje za mala i srednja poduzeća u zemljama u razvoju. I za kraj moramo imati ispravan parlamentarni nadzor i e, e, da moramo biti sigurni da će dobro funkcionirati ti instrumenti. Osobno mislim da su e, to bitni aspekti koje sam ja slijedio i na osnovu toga ću i dati indikacije za glasanje o, pre, o kompromisnih amandmanima koje, do kojih smo došli. Dakle, rasprave koje smo vodili bile su e, vrlo sadržajne, ali najvažnije je da dobijemo instrument koji će ostvariti onu ulogu zbog koje je i osmišljen. Hvala, sada gospodin Frunzulika. Hvala, gospodine predsjedavajući. Dame i gospodo, dragi kolege, dozvolite da iskreno zahvalim e, su izvjestiteljima i svim izvjestiteljima u Sjeni. Svi smo e, dobro surađivali, radili u dobroj vjeri kako bismo postigli ovih 25 kompromisnih amandmana i to u takvom obliku da ih se na kraju može usvojiti. Mnogo je toga već rečeno, pa dozvolite da vam ja samo uputim par poruka povezanih s ovim vrlo važnim e, oruđem E, Europske unije koji se može koristiti u Africi, ali i sa zemljama e, istočnog partnerstva. Naime, to je jedan e, integrirani financijski paket kojem je glavna namjera ostvarenje ciljeva održivog razvoja, stvaranje inkluzivnih mehanizama kako bi se povećala socioekonomska otpornost, i izdržljivost naših partnera, kako bi se omogućio pristup financijama E, i kako bi se da kako e, smanjila migracija. E, razvijajući legislativni proces Europskog fonda za drživi razvoj, bit će važno nekoliko elemenata. Jedan je načelo E, kondicionalnosti, e, odnosno postavljanja uvjeta e, prema kojem oni koji ne postižu odgovarajuće uvjete ne bi imali jednak pristup financiji. To je zapravo jedan od glavnih ciljeva ovog instrumenta. Znači, važno je osigurati plan za investicije, za vanjske investicije i našu agendu, odnosno važne ciljeve krećemo se prema najmanje razvinim zemljama, onima koje su u sukobu ili one koje imaju veliki e, dug e, kako bi smo im povećali mogućnosti. Vrlo je važno za legitimitet ovoga e, instrumenta da strateški odbor može intervenirati tijekom diskusija financijski instrumenti će se denominirati u valute lokalnih zemalja i važno je da time podržimo fluktuaciju lokalne e, valute treba osigurati neovisno i transparentnu procjenu e, e, jamstvenog fonda, odnosno uspostave, odnosno jamstva EFORA. Napokon važno je osigurati se e, da delegacije Europske unije dobivaju informacije i da pružaju informacije o mogućnostima financija, e, financiranja aktivnosti e, organizacijama civilnog sektora i onima do kojih želimo stići. Na kraju bih zahvalio svima koji su već sudjelovali u ovom važnom projektu, u svakom slučaju su izvjestiteljima i svi svim e, drugim stručnjacima i e, asistentima, a na kraju, na nikako ne najmanje važno, želim svima željeti e, sretan uskrs. Hvala. Hvala vam. Saslušali smo troje izvjestitelja. Dobio sam zahtjev od sedmero kolega da im dam riječ izvjestitelju Sjeni. Pročitat ću imena za slučaj da nešto nismo dobro zapisali. Dakle, radi se o gospodin Ponga, Miss Post, Miss gospođa Kijenge, Vistenzen, Kernel, Jetine Hatala i Kastavar. Moramo završiti u pola jedan i zbog toga zaključujem listu govornika. Nitko drugi neće govoriti, a svatko ko dobije riječ ima dvije minute jer moramo završiti na vrijeme. Prvo gospodin Ponga. Hvala gospodine predsjedniče, biti ću kratak. Želim samo reći kao što smo već e, čuli da cijenim dobru suradnju na ovome izvješću i želim također zahvaliti su izvjestiteljima, izvjestiteljima u sjeni na kompromisima koje su izradili. Imam samo jedan komentar vezano uz amandman 313 koji sam podastrija sa drugim kolegama iz DVA. Ako bi bilo moguće, ako je moguće, onda bi EFOR E, trebalo provoditi zajedno sa europskim partnerom, primjerice sa razvojnim agencijama država članica. Dakle, ovdje se radi o amandmanu vezano uz članak 10. i nadam se da će to doista biti uzeto u obzir kako bi transparentnost Europske unije bila poboljšana i kako bi aktivnosti Europske unije e, u državama članicama mogle biti ostvarene. Puno hvala. A sada gospođa Post, izvolite. Thank you. Hvala. Ja bih e, započela e, zahvalom svim kolegama na vrlo dobre suradnji, na transparentnosti i otvorenosti u poslu. Kao što smo već rekli, ovo je prvi put da su tri odbora e, zajedno radili na zakonodavnom izvještaju i tu je doista dobra bila koordinacija. Željela bih istaknuti neke temeljne e, aspekte e, ovog rada. Jedan je održivi razvoj, zatim ljudska prava, EFSD mora biti usklađen sa e, ciljevima programa za 2020. osim onima što piše u članku 21. To će nam pridonijeti i, naš, i razvoju naše e, susjedske e, politike. Također, fond treba pridonijeti ekonomskom i socijalnom razvoju tih zemalja na, sa naglaskom na iskorjenjivanju siromaštva, socijalnom razvoju, ostvarivanje novih gospodarskih mogućnosti, E, i time će se dakle baviti onim korijenom e, migracije, e, a istovremeno će se jačati vladavina prava i ravnopravnost, rodna ravnopravnost. Važno je također uzeti u obzir promicanje e, odgovornosti, društvene odgovornosti tvrtka. Važno je da se pri tome u potpunosti, u velikoj mjeri nam uključe organizacije e, civilnog društva, to je jedan od temeljnih ciljeva, e, kao i osiguravanje transparentnosti, na primjer prilikom provedbe projekata, a i na razini korisnika. Za Europski eh, parlament je bilo važno da se i parlament uključi eh, u uspostavljanje Europskog eh, fonda kako bi oni koje imenuje parlament mogli pridonijeti razmatranjima. Od ključnog je značaja e, osigurati povezanost i komplementarnost e, s drugim inicijativama. Naravno, pri tome treba jasno razdvojiti aktivnosti, naročito što se tiče e, mandata Europske investicijske banke za vanjske investicije. Hvala vam, gospodin Vajs. Pokušat ću kratko reći pa ću se usredotočiti na razvoj i vanjske poslove. Mi u grupi konzervativaca i reformista smatramo da je vrlo važno e, rješavati, odnosno baviti se izvorom problema migracije. To je za nas u EU vrlo važno i zbog toga bismo htjeli da se ovaj izvještaj e, ne skrene sa tog jasnog, direktnog puta prema svom cilju. A ako stavite u njega puno e, različitih razina, više više neće biti jasno e, što je ključno, odnosno što je najvažnije u pogledu ovog fonda. Zbog toga smo, e, bismo podržali e, gospodina Kukana kad je rekao kako je vrlo važno imati stalno u fokusu taj glavni cilj i ne ići prema nekim alternativnim tumačima. Ne možemo sve divne stvari koje bismo mogli napraviti na ovom svijetu uključiti u ovaj jedan konkretni dokument jer ćemo samo zamagliti direktan put prema uspjehu uspjehu. Također, e, mehanizam e, evaluacije, on je vrlo bitan jer je važno da se e, pružena sredstva koriste na efikasan način, a znamo da imamo neka loša iskustva iz prošlosti, tako da svakako treba se osigurati u pogledu učinkovitosti. Hvala. Gospođa Jetemekin u ime liberala. Puno hvala gospodine predsjedniče. Pozdravljam da je predsjedavajući Artui ovo zajedničko mišljenje proglasio vrlo važnim zajedničkim ciljem. Mi moramo surađivati i vrlo je važno da se uzme u obzir i klimatske promjene. Klimatske promjene su vrlo važan čimbenik migracije i zato moramo naglasiti poseban značaj ovog pitanja. Stoga se nadam da će ciljevi EPP-a e, i Europske komisije još jedan puta biti revidirani. Dakle, moramo uzeti u obzir klimatske promjene i u sukobu u Siriji. E, u Siriji je nakon 2008. došlo do velike suše. Naravno, ja ne tvrdim da je do rata u Siriji došlo zbog klimatskih promjena, ali to je također bio jedan od faktora. Zatim, prijedlog Europske komisije i stajalište EPP-a iznose samo 20% e, sredstava, e, tu je uzeto samo 20% sredstava e, za borbu protiv klimatskih promjena i za prilagodbu njima, a naš cilj je 40%. Dakle, da se 40% sredstava predvidi a Europska investicijska banka želi 35%. Ja mislim da bismo na razini parlamenta trebali biti ambiciozniji. Puno hvala. Thank you, dear colleague. for the green. Hvala vam, kolega, gospođa Hautala, u ime zelenih. Hvala vam su predsjedateljima svima. Vjerujem da smo e, dobro odmakli e, na putu uspostavljanja jednog izvrsnog e, instrumenta koji će pomoći privatnom sektoru u pogledu razvoja. Do sad obavljen posao u smislu postignutih kompromisa zadovoljava predstavnike mog kluba u sva ova tri odmora. 24. će biti i glasanje, pa mislim da bismo prije toga trebali osnažiti onu novu vrijednost e, koju donosi ovaj instrument. Naime, ne smije mogu bacati e, novac poreznih e, obeznika, a da pri tome nemamo neka jamstva. Zbog toga bi, recimo, mislim da bi trebalo posebno glasati, odvrno glasati za sedmi amandman Zatim kriteriji za financiranje. Neke stvari ne želimo, na primjer fosilna e, goriva, e, mega uh, ogromne e, brane, dakle stvari koje ne pridonose ostvarenju krajnjeg cilja ovog instrumenta, a to je iskorenjivanje, odnosno smanjivanje siromaštva. E, također mislim da bismo i za 54. amandman zelenim amandman trebali posebno glasati e, jer to su e, također moramo imati i neki element za one za koje će projekt imati loše posljedice. U svakom slučaju treba unijeti, pa, učiniti ambicioznijim ovaj dokument u pogledu klimatskih promjena kao što je kolegica malo prije rekla jer to je doista ključno značaja. Hvala. Hvala lijepa. Sada gospodin Kastaldo u ime FDD-a. Hvala lijepa. Želim jednostavno izraziti stav koji ima naš klub. a to je vrlo važno izvješće, zajedničko izvješće koje pozdravljamo. Smatramo da je to vrlo dobro i imamo puno optimizma po tom mi. Mm, smislu. I mislim da bi to trebalo biti prvi stup novog europskog plana za vanjska ulaganja kako bi se ostvarili ciljevi razvoja i kako bi se borilo protiv razloga za emigracije. I što e, treba učiniti kako bi ovo bio dobar instrument. Mi se zalažemo za to da se više toga napravi za male i srednja poduzeća. Jednostavno ne želimo da multinacionale tu vode glavnu riječ. Drugo, ne želimo da se ovaj instrument usmjeri na jako velike projekte, infrastrukture koje vrlo malo utječu na otvaranje radnih mjesta. E, želimo dakle da se zalaže i za ekološke aspekte i za socijalne aspekte i trebamo precizno analizirati e, koja je korist od toga i kakav trošak e, stoji iza toga i moramo također imati e, paž, e, pa, pa obrati pozornost da lokalne zajednice sudjeluju u tome. Dakle, e, moramo zaista konzultirati lokalne dionike koji jako dobro poznaju situaciju, a postupak treba ići od ozdo prema gore. E, moramo inzistirati na lokalnom razvoju jer bez toga se nikada neće ostvariti dovoljan e, gospodarski rast kako e, bi ljudi prestali se odlučivati za emigraciju. I isto tako moramo dakle naglasiti koji su minimalni preduvjeti da bi ovo se sve ostvarilo. U protivnom će to put ko zna koji put biti propala, e, propala politika Europske unije. Hvala lijepo. Za kraj gospođe Kjenge i gospodin Kerba. Hvala lijepa I, ja ću započeti tako što ću se zahvaliti svima koji su intenzivno radili na ovom projektu za novi fond. Taj fond je jako važan jer e, traži da se uloži e, nešto kako bi e, se uklonili E, zaista dubinskih razlozi iz kojih se ljudi odlučuju emigrirati. Također ovaj fond pravi spregu između privatnog i e, javnog ulaganja. Mislim da bi se trebao veći naglasak staviti na mala i srednja poduzeća, a iznad svega za otvaranje radnih mjesta. Taj fond daje mogućnost da se radi na ekonomskom razvoju koji će biti i uključiv i održiv i to e, na više polja. Jedno od glavnih pošasti u Africi jest nezaposlenost mladih. Mogućnost utjecaja na otvaranje radnih mjesta za mlade e, ljude i za žene je e, nešto što, na čemu treba insistirati ili također insistirati na pravima vezane za rad. Važno je također, to vidim po prvi puta, na inzistirati na e, sigurnosti opskrbe hranom. Još jedna riječ o kompromisnom amandmanu 25. Europski parlament e, mora e, imati na umu da postoje i skupština ACP-a koju bi se trebalo informirati stalno o tome kako će se ovaj fond primjenjivati. Dakle, ne smijemo se ograničiti isključivo na Europski parlament. Vidim da to ne radimo i to je jako pozitivno, naročito u fazi e, poslije e, kod istjeka e, sporazuma iz Kotonua. Hvala. Hvala, gospodin Keller, za kraj. Hvala gospodine predsjedniče. Kao prvo želim se zahvaliti na radu su izvjestitelja. Mislim da bismo trebali jedno imati na umu. Ovo izvješće polazi od toga da prije svega zbog migracija, prije svega u Africi moramo djelovati. Ako je tome tako, onda bismo trebali biti dovoljno hrabri da to ne samo jasno i glasno kažemo, već da konačno izradimo jedan koncept za rješavanje migracijske krize. Mislim da je Europska unija ovdje sada u obvezi da djeluje i ja ovdje ne prepoznajem sveukupni koncept. Ovo bi mogao biti jedan element rješenja i zato je vrlo E, važno, ali sveukupni koncept nam još nedostaje. Osim toga, sumnjam možemo li ovim e, financiranjem jamstava da li doista možemo postići ono što želimo. Mi uvijek govorimo o povećanoj transparentnosti, a istovremeno ovdje uvodimo financijski sustav gdje je sasvim jasno da neće biti transparentan. Mi možemo govoriti koliko hoćemo da želimo adicionalnost, da želimo ovo uključiti, nešto drugo isključiti ali to više nije u našim rukama. Stoga mislim da bi bilo iskrenije reći da trebamo investirati, uložiti u Afriku. Ja bih bio spreman uložiti veće iznose, ali naš parlament bi trebao jasno prepoznati da su nam potrebne direktne investicije, zato što tu nešto možemo činiti za infrastrukturu, za obrazovni sustav i to bi bilo za mene odlučujuće. Hvala kolega. colleagues who ovo su bili e, svi koji su mi se prethodno e, radili, javili za riječ, a sada se obraćam komisiji, predstavnicima službe za vanjsko djelovanje. Želite li nešto reći? Molim vas, samo se predstavite. Hvala vam, dvije minute imate. E, ja sam voditelj jedinice za financijske instrumente u DEVKU Europske komisije. Zahvaljujem e, svim trima odborima na izvrsnom e, poslu i na e, velikom broju amandmana, ali po našem mišljenju oni su svi vrlo konstruktivni. Što se tiče novih dodatnih vrijednosti. Any uh, development cooperation instrument to bih e, komentirao. E, važno je da e, se po ovom dokumentu može postupati i da bude u skladu sa projektima koji inače imamo koje potiču privatne investicije. Čini mi se da ima nekoliko točaka koje su malo kritični sa našeg stajališta, odnosno kojim su tu ključnog značaja, a to je E, e, nedostatak operativnog tijela, nekog operativnog odbora, a isto tako e, tema investicijskih prostora za koje su tu se postavljaju određene pitanja u provedbi, a isto tako i određeni sukob e, među institucijama. Komisiji, a vjerujem da će i službi za djelovanje biti vrlo važno da se na vrijeme dobiju prvi konkretni rezultati na vrijeme za summit koji imamo EU i Afrika u e, rujnu. Dakle, to je e, svi se trudimo da se ispoštuje taj rok, što znači da bi smo tu trebali možda imati e, e, mogućnost uh, uh, u okviru IA5. E, to bi bilo bi vrlo važno da e, kontaktiramo partnerske financijske institucije, e, njihove veleposlanike e, i da se tim kanalima promovira ovaj projekt i da se to učini na vrijeme za summit EU Afrika u studenom. Prema trenutnom programu, odnosno rasporedu koje imamo, ako imamo na umu trijalog i različite postupke, korake u postupku koji su predviđeni, mi bismo voljeli da E, nam cilj bude da se e, usvoji e, tekst prije ljeta, pa razmislit ćemo, pogledat ćemo koje su mogućnosti, čisto proceduralno gledano, ali u svakom slučaju tajming nam je u ovom slučaju vrlo, vrlo važan. Hvala vam. Hvala na ovoj e, izjavi. Da, mislim e, da bi bilo važno da se to postigne prije prekida, e, ljetnog prekida, da kako da bi bilo korisno, ako bilo tko u prostoriji može pridonijeti tome, neka to učini predstavnik službe za vanjske djelovanje. Izvolite, dvije minute. Hvala vam, Francesca Raimondi i ovdje predstavljam E, jedinicu za globalna pitanja u e, službi za vanjske djelovanje. slažem se sa onim porukama koje je iznio predstavnik e, komisije jer ponovo ću reći ipak još jednom nama je timing, dakle vremenski rokovi su nam ključni e, i važno je i kako bismo mogli o tome početi razgovarati sa našim korisnicima, o zemljama partnerima, jer vrlo je važno da oni budu uključeni e, u proces, da se uključe što je prije moguće s obzirom na naš stratešku orijentaciju za odbor za strateška pitanja e, oni moraju biti informirani i trebamo ih pripremiti za konzultacije. Eto, toliko od mene. Hvala. Hvala vam lijepa. Da li možda još su izvjestitelji žele reći pa riječi da zaključe raspravu? Ne žele. U e, tom slučaju podsjećam vas da ćemo glasati u ponedjeljak 24. travnja u 17.30. Ako više ništa drugog nema na dnevnom redu, da li e, imate još možda neku primjedbu? Nema. Te onda, dakle, zaključujemo sastanak 11 minuta prije nego li što je to bilo predviđeno. Želim vam svima dobar tek. Hvala.